ima pet minuta za zaključne opaske. Najpša hvala predsjedniče. Također je se nadam da ću i s vama i s e, stalne radne skupine u Ekonu, da ću s vama raditi jako dobro surađivati. Svi, ovi koji, svi vi koji ste mi se obratili ovdje imate jako važnu poruku a to je ta da je Europski parlament e, najbolja moguća potpora pravednog tržišnog natjecanja za neutralan, nepristranu provedbu pravila tržišnog natjecanja. No, tu isto tako i sasvim jasan prikaz toga kako politika tržišnog natjecanja treba olakšati pomoći brojnim drugim politikama. Naravno, Zahvaljujem vam na vašoj, vašem strpljenju jer glede određenog broja tema nisam mogla biti dovoljno precizna u odgovorima na posljednje pitanje. Nadam se da ćemo se moći vratiti na sve te teme i nadam se da ste uvidjeli da sam vam htjela pokazati kakve su moje vrijednosti i načela koja želim zastupati i to bi mogao biti dobar temelj za našu buduću suradnju narednih pet godina. mislim da poruka koju će ljudi zadržati ovog slušanja jest, jesu mogućnosti i obećanja za tržišno, koje tržišno natjecanje nudi za e, stvaranje nove konkurentnosti i zapošljavanje Svima je jasno koliko digitalno gospodarstvo znači u našem svakodnevnom životu i kako je važno slobodno natjecanje i ne nezloporaba dominantnog položaja, tržišnog položaja. To je jako važno za kompjutere, ne za potrošače, doduše i za kompjutere koji su počeli živjeti vlastitim životom, ima puno stvari koje nam ne bi smjela priznati, ali tijekom priprema naučila sam ogroman broj kratica. Tu je čitav taj neki slengo, o duplom ircu, nizozemskom, e, danskom sendviču. A onda sam nabasala na jednu na Windows Mount Decision. Dakle, i pitala sam se što Kakve su to odluke postavljanja prozora, takozvane i doista proizvođači prozora su stvorili kartel u kojem su se dogovorili e, koje će biti tarife postavljanja tih prozora. Tako da je doslovno postojala odluka koja se odnosila na postavljanje prozora gdje se određivala ogromna kazna određenom broju poduzeća koji su sada pred sudom, a ja sam mislila da je to sleng. Dakle, samo vam želim reći koliko sam ponizna bila nakon tog otkrića i tog iskustva. No, evo, jedna od stvari koja mi je pomogla jeste ko, kad pomislim koliko naša suradnja može biti plodna, jer svjesna sam nam svih ograničenja i reguliranja i uređivanja i ali istovremeno možemo vidjeti koliko ukoliko budemo radili zajedno i formalno i neformalno ukoliko budemo surađivali parlament i komisija na ovom polju koliko zajedno možemo napraviti i kao što sam rekla već određeni broj puta ja obećajem da ću surađivati s vama ja sam kći dvoje svećenika danske crkve. Jedna od njihovih vrlina jest da su oni uvijek željeli dobrodošlicu onima koji bi dolazili, umjesto da govore loše onima koji ne bi dolazili. Dakle, ja vam ja vas sve pozdravljam i zahvaljujem sve, svima vama koji ste došli večeras. Because I, I think it shows the dedication. Jer Mislim da to pokazuje vašu predanost, iskrenu predanost radu i, i ovom, ovoj stvari i nadam se da previše toga nije izgubljeno u prijevodu. Nastavila sam biti jasna i zahvaljujem prevoditeljima koji su učinili da ja budem još jasnija posredstvom njihovog prijevoda. Dakle, uvaženi zastupnici, predsjedniče, najveća hvala na vašem strpljenju, velika hvala i veselim se našoj suradnji. Hvala Margaret Vestager, hvala na strpljenju svim kolegama. Sada zaključujemo ovaj sastanak i za 30 minuta imat ćemo iz zatvornih vrata sastanak za ocjenu saslušanja. Hvala, zaključujem sastanak.